Hello everyone, good morning. Dobro jutro svima. Nadam se da ste pripremili kartice za glasovanje jer će biti elektroničko glasovanje. Uh, Madam Dana Balkarov. Na početku želim uh, poželjeti dobrodošlicu gospođi uh, Dani Balkarovoj, predsjednici odbora za zaštitu okoliša iz Češkog parlamenta. Dobar dan i dobrodošla. Prvo glasovanje je o prijedlogu rezolucije o maksimalnim e, razinama ostataka za acetamiprid u određenim proizvodima. Glasujemo elektronički, otvaram glasovanje. End Zatvaram glasovanje. usvojeno. Sljedeće glasovanje o pitanju za usmeni odgovor o kršenju odredbi u vezi s mrežom Natura 2000. Glasovanje otvaram. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. A sada glasujemo za, o istom e, pitanju za vijeće. Otvoren glasovanje. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. Now we are voting Sada glasujemo o nacrtu e, mišljenja o pristupanju Europske unije ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog porijekla. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Now we Sada ćemo glasovati. o amandmanima o djelovanju Unije nakon njezinog pristupanja ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla. Prije nego što počnemo glasovanje, želim reći 20 do 25 amandmana koje je podnio gospodin Flanagan a 18 od njih su jezični amandmani ili amandmani redakcijske prirode. Želim vas podsjetiti na pravilo 170 pravilnika. Ukazujem vam dakle na ovu situaciju. Želim vas podsjetiti da podnošenje amandmana lingvističke ili redakcijske prirode neće biti prihvaćeno od strane tajništva i zato nećemo glasovati o ovim amandmanima. Amandman 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 12. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 2 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. EPP je bio za? Onda se odbija. Ili možemo ponoviti glasovanje. Tko je za? 3. Protiv? Odbija se. Hvala lijepa. Četiri za, protiv, suzdržani odbija se. 5 za, protiv, suzdržani odbija se. Konačno glasovanje, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. usvaja se. Usvojili smo prijedlog komisije bez amandmana jer e, ni jedan amandman nije prošao. Sljedeće. Rečeno mi je da ovo veliki dosije. Radi se o nacrtu izvješća o transparentnosti i održivosti procjene rizika Europske unije u prehrambenom lancu. Gospođa Zomer. Amandman 118. 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 181. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 184. Tko je za? protiv, suzdržani, provjeravamo, otvaram glasovanje, zatvoreno glasovanje, usvojeno. 178 za, protiv, suzdržani, odbio se. 179 za, protiv, Suzdržani. Provjerit ćemo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 182 za, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, odbija se. 185 tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 5. stranica, kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 3 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 229. Amandman 229. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 230 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Zatvoren glasovanje. Usvojeno. 231. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. 232, 233, 234. Ne, ispričavam se, samo 232 i 233. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 234. Za, protiv, suzdržani, odbije se. Kompromis 5 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 244 za, protiv, suzdržani, odbija se. 245 za, protiv, suzdržani, odbija se. 246 za, protiv, suzdržani, odbija se. 247 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 269 koji je za, protiv, 269. 15. stranica. Aha, 268. Tu piše ne glasuje se. Sada glasujemo za amandman 269. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Provjerit ćemo 269. To sam očekivala. Zatvoram glasovanje. Gospođa Jatemaki je za bez kartice. Usvaja se. 270. koje je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 271. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 272. Za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Kompromis 7. Za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Kompromis 8. Za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 27 za, protiv suzdržani usvojeno. 286 za, protiv suzdržani usvojeno. 287 za, protiv suzdržani usvojeno. se. 288 za, protiv suzdržani usvojeno. E, skupno glasovanje 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo blok 1. Zatvaram glasovanje. Gospođa Tamaki je suzdržana. Odbija se. I netko nije glasovao. Samo da znate. Blok 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. Vidjet ćemo hoće li svi glasovati ovaj put. Još uvijek netko nije glasovao. Sad je zatvoren glasovanje. Odbijeno. 289. Ko je za? Protiv. Suzdržani odbije se. 290. 290, dakle. 290 za protiv, suzdržani, odbija se. 292 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Koji? 28 is in block vote. Rečeno mi je da je 280, da je 28 isto tako u bloku 2. 293 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 294 za, protiv, suzdržani, odbija se. Dvijesto za, protiv, suzdržani, odbija se. 295 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Trideset za. A ispričavam se.

Ne žele svi glasovati, zatvorit ćemo glasovanje. Odbija se. Ne usvaja se jer gospođa Jatamaki je bila za. Kad razmišljamo blokovima, uzimam sve u obzir ako, nitko ako netko ne želi dati svoj glas, to utječe na rezultat, samo da znate. 298. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvojeno. 299. Imamo usmeni amandmana od strane zelenih. Je li tko protiv ovog usmenog amandmana? Ako ne, Glasujemo za 299 sa usmenim amandmanom za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Juri 59 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 307, drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani. Alda, što ste s tim učinili? 307, drugi dio. Vi ste protiv? Provjerimo. Otvaram glasovanje. Gospođo Jatamaki. Zatvoren glasovanje. Odbijeno. Juri 62. Tko je za? Za e, protiv suzdržani usvojeno. 3.1.3. Imamo usmeni amandman koji je zatražio guje je li tko protiv usmenog amandmana? Gospođa Zomer, vi ste protiv? morate onda pridobiti još pet ljudi na svoju stranu. Tko je protiv? Glasujemo mm, o 313 bez usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 314 za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 315 za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 316 za? Protiv? Suzdržani? Odbije se. 317 za? protiv, suzdržani, odbija se. 318 za, protiv, suzdržani, odbija se. 319 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman broj 328. Po druga tva ne glasujemo. 328. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Provjerit ćemo 328. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Gospođa Jatimak je došla do svoje kartice, usvojena. 329. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 35. 330. Ispričavam se. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 331 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 332 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Tristo trideset Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Kompromis 15 za. Bilo je jasno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje za 3-3-3. Što sam rekla odbijeno? Ups, usvojeno. Jer EPP je drugčije glasao. Možda prebrzo idem. Kompromis 15. Tko je, Tko je za? Protiv? Suzdržan i usvojeno. 37. Tko je za? Oprostite. 339 i 340. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. 338 za. Protiv? Nije jasno kod Aldea. EPP je bio za? Protiv? Provjerimo. Otvoram glasovanje. Možda ste imali glasovanje po dijelovima Aldeu? Zatvoram glasovanje. Odbijeno. ćete. 3, 4, 2, 3, 4, 3 3, 4, 4, 3, 4, 5 su identični pokažite rukama protiv e, e, odbijenu otvoran glasovanje Zatvorim glasovanje uau Dobro. Tri, četiri, sedam. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 348 za, protiv, suzdržani, odbija se. 349 za, protiv, suzdržani, odbija se. 350 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 350. Otvoreno glasovanje, zatvoreno glasovanje, odbijeno. Juri 69, ko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 352 za, protiv, suzdržani, odbija se. 353 i juri 70 koje je za, protiv, suzdržani, usvojeno. 355 za, protiv, suzdržani, odbije se. Juri 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 355 za, Ispričavam se, ipak 358. Tko je za? Protiv? Odbije se. 359. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjerit ćemo. Otvoram glasovanje. is rejected. Odbačeno je. 360. Tko je za? Tko je protiv? Odbačeno. Provjerite 360, molim. Glasovanje je otvoreno. I sada je skoro zatvoreno, zatvoreno. Odbačeno. 361 tko je za, tko je protiv. Suzdržano. Provjerite 361. Zatvoreno. I sada je odbačeno 362 za, protiv, suzdržano odbačeno. 363 za, protiv, suzdržano odbačeno. 364 za, protiv, Suzdržano? Provjerite. Zatvoreno. Koji? Oprostite, mislila sam da sam nešto preskočila. Dakle, 363 nije usvojen. 366. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Provjerimo. <clears throat> Htjela sam reći da... Rekla bih da je usvojeno. Glasovanje je zaključeno. Je, u, usvojeno je. 367 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 368 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 379 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Provjerimo. Zaključen. Odbačeno. 369. 369, oprostite, za, protiv, suzdržano, odbačeno. 370 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 373 odbačeno. Usvojeno. tristo sedamdeset jedan i tristo sedamdeset dva Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbačeno. 373 i 374. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvojeno. 375 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 39 za, protiv, suzdržanih. Provjerimo. Zaključeno. Odbačeno. 376 za. Protiv. Suzdržano odbačeno. 377 za. Protiv. Suzdržano odbačeno. 378 za. Protiv. Suzdržano odbačeno. 379 za. Protiv. Suzdržano odbačeno Odbačeno. 380 za, protiv. Suzdržano odbačeno. 384 za, protiv. Odbačeno. Provjerimo. Zaključeno. Odbačeno. 382 za, protiv suzdržano, odbačeno. 383 za, protiv, odbačeno. Oh, 381 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 390, 391 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 389 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 393 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 394 za, protiv, e, suzdržano, odbačeno. 395 odbačeno. Kompromis 17 za, protiv, suzdržano usvojeno, 399 za, protiv, suzdržano odbačeno, 40. Oprostite, ja sam pogriješila. Blok glasovanje 3 usvojeno, ali provjerit ćemo. And it's closed. And it is adopted. To je usvojeno. Who is in favor? Against? Abstentions adopted. Jury 77 usvojeno, 78 usvojeno. Glasamo. Čuli 79 i 403 e, e, e, za, protiv, suzdržano odbačeno, 404 za, protiv, usvojeno 405 za, protiv, suzdržanih odbačeno, 406 za, protiv, suzdržano odbačeno, 409 za, protiv, e, odbačeno 4010, e, odbačeno 43 za, protiv, suzdržano odbačeno

Mislila sam da je to e, većinski glas 31 do 39. 31 do 39, to mi je rečeno većinski. 415 za. Protiv. Suzdržano i usvojeno. E, Juri 82 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 416 i 417 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Julio 83 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 46 za, protiv, suzdržano, odbačeno. E, ribarstvo 8 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 47 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 418 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 84 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 428 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 429 za, protiv, suzdržano usvojeno. Juri 85 za, protiv, suzdržano provjerite. Juri 85. Glasovanje je usvojeno. Je otvoreno, sada je zatvoreno. Odbačeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 89. Alde, za ili protiv? Za. Rekla bih da je usvojeno. Provjerimo. Zaključeno. Usvojeno.

446 za, protiv, suzdržano, odbačeno 447 za, protiv, odbačeno 450 za, protiv, suzdržano, odbačeno 451 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Provjera. Glasovanje otvoreno. Zaključeno. Usvojeno. 53. To je dio ne glasovanja. Ali to je samo u slučaju da je blok 1.02 bio usvojen, ali nije bio usvojen, prema tome moramo glasovati u odnosu na 53. Rečeno mi je da je ovo dio e, blok glasovanja 2. Iako je on odbačen, znači da i 53 otpada. 453. Ali ako se ne slažete, gospođa Kadamah kaže da je to dio bloka 2. Tajništvo kaže isto. Možemo se složiti oko toga. To je isto što i Juri 92, dakle blok glasovanje 2, dakle to nije usvojeno, otpali su. Oprostite, zapravo sam govorila sebi u bradu, oprostite. Juri 92 i amandman 53 su isti i dio su blok glasovanja 2 i zbog toga tu nećemo glasovati jer su E, odbačeni kada smo odbacili e, blok e, glasovanje 2. A sada možemo glasovati u odnosu na 52. To je učinjeno i usvojeno Juri 92. Tko je protiv? Tko je za? Usvojeno. Četiri. 4. četiri Tko je za? protiv, suzdržano, odbačeno, 455 i 456, tko je za, tko je protiv, odbačeno. 457 i juri 93 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 458 i 459 za, protiv, suzdržano, e, suzdržano odbačeno. 460 461 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 464 jure Juri 94. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano usvojeno. 465. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbačeno. 55. Ne. 467. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano? Odbačeno? 467. Idemo glasovati. And the vote is uh, closed. Zaključeno glasovanje. I e, odbačeno je 468 i 469. Za, protiv, suzdržano, usvojeno. 470 koje je? Za, protiv, suzdržano, odbačeno, 471. Za, protiv, suzdržano, odbačeno. Juri 97. Za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 98. Za, protiv, suzdržano, usvojeno. 473. Za, protiv, suzdržano, odbačeno. 475 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 477 i Juri 101 za, protiv, suzdržano. Idemo elektroničkim putem, glasovanje je otvoreno. 477 sedamdeset juri 1.0.1. Usvojeno. Juri 102 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 478 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 479 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 483 za, protiv, Suzdržano? Usvojeno. Provjera za 483. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Usvojeno. Četiristo osamdeset četiri za, protiv,

suzdržano, usvojeno. 493 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 494 e, za, protiv, suzdržano, odbačeno. 495 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 496 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 497 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Juri 106 za protiv suzdržano usvojeno. 499 za protiv suzdržano odbačeno. 500 za protiv suzdržano odbačeno. 501 za protiv suzdržano usvojeno. Juri 107 za protiv suzdržano provjera. Zeleni vi ste protiv. Suzdržani ste. Glasovanje je otvoreno. Zatvoreno. Odbačeno. Evo. To je promijenilo ravnotežu. 502. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbačeno. 503. Za? Protiv? Suzdržano odbačeno. 50. 4 za protiv suzdržano odbačeno, 505, 506 za protiv suzdržano odbačeno, 507 za protiv suzdržano usvojeno, 508 za protiv suzdržano odbačeno, 509 za protiv suzdržano odbačeno, 5 110 za, protiv suzdržano usvojeno, 511 za, protiv suzdržano usvojeno, 513, 514 za, protiv suzdržano provjera. Zaključeno, usvojeno. Aha, to je usvojeno u redu. Idemo sada 521 sljedeća stranica. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano provjera. Zaključeno. I odbačeno. 522 i Juri 108 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 524 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Provjera. Zatvoreno, usvojeno. Petsto dvadeset šest tko je za tko je protiv? Suzdržano odbačeno. 529. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbačeno. 530 za, protiv, suzdržano odbačeno, 532 za, protiv, suzdržano odbačeno 533 za, protiv suzdržano odbačeno 534 za, protiv suzdržano usvojeno 535 za, protiv suzdržano odbačeno 536 za, protiv suzdržano odbačeno provjera 536 Možda imamo neku šansu, zato što su zeleni za, zaključeno, zaključeno i usvojeno je, hvala. Juri 1.12 i 537 za, protiv, suzdržano usvojeno 538 za, protiv, suzdržano odbačeno 539 za, protiv, suzdržano odbačeno. Provjera. 539. 539. Confusing. Vote is closed. Rejected. Odbačeno. 64 za, protiv, suzdržani. Dakle, tko je za 64, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjerite 64. E, usvojeno 66. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani odbačeno 67 tko je za tko je protiv suzdržano odbačeno 68 za protiv suzdržano odbačeno 69 za protiv suzdržano odbačeno 70 za protiv suzdržano odbačeno Juri 1 za protiv suzdržano odbačeno 71 za protiv suzdržano odbačeno 73 za protiv suzdržano odbačeno juri 2 za protiv suzdržano odbačeno 75 za protiv suzdržano odbačeno 73 za protiv zeleni provjerite 73 jer nije jasno. Zaključeno i usvojeno. Juri 3 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 77 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 76 za, protiv, suzdržano usvojeno, 74 za, protiv, suzdržano odbačeno, 78 za, protiv, suzdržano odbačeno, 79 za, protiv, suzdržano usvojeno, Juri 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno 80 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 81 za, protiv, suzdržani, odbačeno 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno, Juri 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno, 82 za, protiv, suzdržani, odbačeno, Juri 6 za, protiv, suzdržani, odbačeno, 87 za, protiv, suzdržano, odbačeno, ribarstvo 1 za, protiv, suzdržano, e, odbačeno. Kompromis 18 za, protiv, e, e, usvojeno. Kompromis 19 usvojeno. 96 juri 10 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržano, provjera. Zaključeno glasovanje. Usvojeno. Juri 11. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano usvojeno 99. Za? Protiv? Suzdržano usvojeno 98. Za, protiv, suzdržano, usvojeno. 97 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 100 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 20 e, za, protiv, suzdržano, usvojeno. 107 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 109 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 108 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 110 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 111 za, protiv, suzdržano, odbačeno. SND i DPP su protiv. Da, oni su bili protiv. 112 za. Protiv. Suzdržano odbačeno. Juri 13 za. Protiv. Suzdržano usvojeno. 5 za. Protiv. Suzdržano usvojeno. 122 za protiv, suzdržano, odbačeno. 123 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Kompromis 21 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 18 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 141 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Juri 20 za, protiv, Suzdržano odbačeno. 140 za, protiv, suzdržano usvojeno. 142 za, protiv, suzdržano odbačeno. 143 i e, Juri 21 za, protiv, suzdržano odbačeno. Juri 22 za, protiv, suzdržano usvojeno. Juri 23 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 144 e, za, protiv, suzdržano, odbačeno. 145 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 147 za, protiv, suzdržano, odbačeno. Juri 24 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 150 e, za, protiv, suzdržano, odbačeno. 151 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 149 e, za, protiv, suzdržano, odbačeno. 152 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 11 za, protiv, suzdržano, odbačeno. 148 za, protiv, suzdržano usvojeno, 153 i Juri 25 za, protiv, suzdržani usvojeno, 155 za, protiv, suzdržano odbačeno, Juri 26 za, protiv, suzdržano odbačeno, 154 za, protiv, suzdržano odbačeno, 156 za, protiv, suzdržano odbačeno odbačeno 157 za, protiv, suzdržano, odbačeno 158 za, protiv, suzdržano, odbačeno 12 za, protiv, suzdržano, odbačeno, a možemo to provjeriti. Evo, skoro je zaključeno glasovanje. Zaključeno. Odbačeno. 159. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržano odbačeno 160 za protiv, suzdržano odbačeno 161 za protiv, suzdržano odbačeno, Juri 27 za protiv, suzdržano usvojeno, Juri 28 za, protiv, suzdržano usvojeno, Juri 29 za, protiv, suzdržano odbačeno, 163 za, protiv, suzdržano usvojeno, 164 za, protiv, suzdržano odbačeno. 164. Uh, 164 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Odlično. A sada idemo na Juri 31. Tko je za, tko je protiv, suzdržano, usvojeno. Kompromis 22 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 170 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 171 pa za, protiv, suzdržano, usvojeno. 172 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 175 za, protiv, suzdržano, usvojeno. 173 ne, četiri, oprostite, za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 34 za, protiv, suzdržano, usvojeno. Juri 34, provjera. PP je jedini bio protiv. Možda je u tome. Evo, pokušat ćemo da vidimo. Zaključeno. Usvojeno. 13. Za. Protiv suzdržano usvojeno, 177 za, protiv, suzdržano usvojeno. Konačno glasovanje elektroničkim putem otvoreno je. Da, želite nešto reći? Možemo imati malo i malu stanku. Prije konačnog glasovanja? Da? Ako se klubovi slažu nekoliko minuta.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 Final vote. Evo konačno glasovanje. Jeste li spremni? Odlično, otvaramo glasovanje. Zatvaramo glasovanje. I usvojeno je. Uh, a sada nacrt mišljenja o potvrdi o dodatnoj zaštiti za medicinske proizvode. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Strana 4, kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Strana 7. Kompromis broj 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Strana 10. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani usvaja Kompromis 7 za, protiv, suzdržani usvaja 229 za i 230 za, protiv, suzdržani usvaja 231, 232 za, protiv, suzdržani usvese. se. Kompromis broj 8 za, protiv, suzdržani usvese. se. 23 za, tko je za 23? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani. Provjeram. 45. poprostite 35. 35. 35. Niste mi baš to najbolje pokazali. U redu, zaključen, glasovanje, usvoja se. 36 za, protiv suzdržani, odbija se. Kompromis broj 10 za protiv suzdržani usvoja se, 11 za protiv suzdržani usvoja se, 12 za protiv suzdržani usvoja se, 13 za protiv suzdržani usvoja se, kompromis 14 za protiv suzdržani usvoja se, kompromis 15 za protiv suzdržani usvoja se. Kompromis broj 15. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada amandman 88 za, protiv, suzdržani, odbija se ipak provjera. zatvoren glasovanje, odbije se. Kompromis 16 za, protiv suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv suzdržani, odbije se. Kompromis 18 za, protiv suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv suzdržani, odbije se. Kompromis 17 za, protiv suzdržani, usvaja se.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 after this is the I thing that we have to break. Yeah. Okay, so now we are voting on... U redu, glasovanje o prijedlogu rezolucije Europa koja se zalaže za čisti zrak za sve. Kompromis broj 1 za, protiv, suzdržano usvaja se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se 39 za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvaram. Usvaja se. Kompromis broj 2 za protiv suzdržani. Da vidim ruke. Kompromis 2 tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, uzve se. 46 za, protiv, suzdržani. Provjerimo to. 46. Zatvaram. Usvaja se. 47 za, protiv, suzdržani, odbije se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 65 za, protiv, suzdržani, odbije se. Šestdeset šest za protiv suzdržani usvaja se, za protiv suzdržani usvaja se, 69 za protiv suzdržani odbija se, Kompromis 5 e, za, protiv, suzdržani, usvoja. se. 74 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 76 provjera. Otvaram glasovanje. And it is adopted. Usvaja se. Tko je za? 77. Protiv? Suzdržani? Odbija se. Provjera. 78 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 83 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 ja, 81 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se 80 za, protiv, suzdržani, odbija se 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se 86 za, protiv, suzdržani, odbija se 87 Gospodine Pedicini, pa to uopće nije vaš amandman. Otvoram glasovanje. i zatvaram. Odbija se. Ne, da. Ali imate četiri politička kluba, čita blok i glasa protiv. To vam je drugo nešto. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržano, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 93 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 95 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 8 e, e, za protiv suzdržani usvaja se, 1.04 za protiv suzdržani odbije se. 1.05 za protiv suzdržani odbija se. 1.06 e, za protiv suzdržani odbija se. 1.07 za protiv suzdržani usvaja se. 1.08 za protiv suzdržani odbija se. 1.09 za Provjerimo 108. Provjera. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbije se. 109 za, protiv. Suzdržani. Provjerimo 109. Da, treba provjeriti zatvoreno glasovanje. Usvaja se 1.10 za, protiv, suzdržani. Usvaja se 1.1.1 za, protiv, suzdržani. Odbija se 1.1.2 za, protiv, suzdržani. Odbija se 113 za, protiv, suzdržano. Usvoja se 114 za, protiv, e, suzdržani, e, odbija se. Provjerimo 114. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Odbija se. 115 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 i 121 za, protiv, suzdržani, provjeram. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 120. Naprostite. 120 za protiv, suzdržani, usvaja se. 124 za, protiv, suzdržani, odbija se. 125 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 126 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, usvaja se, ali provjerimo mi to. Zatvaram. Usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 za, protiv, suzdržani, odbija se. 135 za, protiv, suzdržani, odbija se. 136 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 137 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 138 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 139 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 140 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 141 za, protiv, suzdržani, 161 za, protiv, provjeram. Imali smo dakle glasanje po dijelovima u pojedinim klubovima. Zatvaram. I usvaja se. 162 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 144 za, protiv, suzdržani, odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 146 za, protiv, suzdržani, ne znam, provjeram. Zatvaram. Usvaja se. 167 za, protiv suzdani, suzdržani odbija se, 168 za, protiv suzdržani usvaja se, 150 za, protiv suzdržani odbija se, 151 za, protiv suzdržani odbija se, 152 e, za, protiv suzdržani odbija se, 153 za, protiv suzdržani odbija se, 154 za, protiv suzdržani odbija se. 155 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 157 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan. Tri za, protiv, suzdržani. Četiri za, protiv, suzdržani. pet i 6 za, protiv, suzdržani i usvaja se. 7 za, protiv, suzdržani i usvaja se. osam za, protiv, suzdržani odbija se. 9 za, protiv, suzdržani. Provjerujem. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Kompromis broj 9. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Zatim za, protiv, suzdržani, usvoja se. 14 za, protiv, suzdržani, usvoja se. 16 za, protiv, suzdržani je... Da ponovo to obavimo. 16 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, 22. No, da, 20, to je povučeno, ne znam zašto mi je još na popisu, možda vam to nisu spomenuli, zato sam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 protiv, suzdržani, odbija se. I konačno glasovanje elektroničkim putem otvaram. Zatvaram. Usvaja se. Asada amandmani za uspostavljanje instrumenta za e, međunarodni razvoj i suradnju. Amandman 28. Tko je za, protiv, suzdržani, odbije se. Glasovanje u bloku amandmanu 29, 36 e, i 35. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ponovo. 31. Tko je za? Tko je protiv? Odbije se. 32. Tko je za? Provjerimo još jednom 31. Zatvoram glasovanje. Imala sam sreće, ali eto, odbije se. da budem iskren, nisam pomislila da bi EPP mogli dobiti podršku od zelenih. 99,9% slučajeva stvar se ne razlomi na tu stranu. 32 tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. 34 za, protiv, i odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. Blok, amandmani do 46, slažete se. 37 do 46, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 47 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Još jedan blok. 48 do 60. I 61. Ne, 60. 48 do 60. E, tko je za taj blok? Resite, gospodine Pedićini. U redu. 48 do 51. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52. Tko je za, gospodin Pričini, naravno. Protiv, suzdržani, odbija se. Blok od 53 do 60. 53 do 60. Protiv, suzdržani, odbija se.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 Sedam za, protiv suzdržani odbija se. Osam za, protiv suzdržani. Ili netko za? O, za promjenu. Protiv? Suzdržani odbija se. 9 za, protiv, suzdržani odbija se. 10 za, protiv, suzdržani usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani provjera 11.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 usvaja se. Hvala vam još jednom na suradnji. To je to što se, bi, što se tiče glasovanja, a sada u 11 kreće ovaj dio sastanka s grupom mladih. Dakle, imate pauzu za kavu, ali molim vas da se u 11 vratite na ovaj dio sastanka koji se odnosi na program AI. Ja vam toplo savjetujem da dođete. Hvala i vidimo se u 11.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

Mr. Volkan Luka. Well, Dragi kolege, veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti tri predstavnika mladih ljudi koji su prisustovali eh, Europskoj konferenciji za mlade u Strasburu u lipnju. godišnje bijenale toj konferencije je posjetilo 9000 mladih ljudi kako bismo učinkovito popratili taj događaj na političkoj razini, predsjedništvo je odlučilo da će se u parlamentu govoriti o zaključcima te konferencije. Svrha ove rasprave jeste uspostaviti dvostranu komunikaciju između mladih europljana i Europskog parlamenta i kako bismo ispunili e, samozadano načelo parlamenta da ćemo slušati ideje i konferencije. Stoga danas su s nama tri donositelja ideja koji će nam govoriti o svojim strahovima, snovima i očekivanjima. Gospođa Vivian Gerger koja će govoriti o javnom zdravstvu, nakon toga gospođa Jade Melian Pradines o otpadu i na kraju gospođa Ana Marija Renner E, razgovarat će s nama o održivom e, življenju. Mladi iz čitave Europe nas gledaju e, putem interneta i sudjelovat će putem socijalnih medija. Možete pratiti raspravu koja će se voditi na Twitteru, na ekranima i prisustovati toj raspravi koristeći hashtag i2018. Na svaku temu donositelji ideja će predstaviti svaki po dvije ideje, imat će dakle četiri minute ukupno, e, Zastupnici će imati dvije minute u raspravi, a na kraju će donositelji ideja imati dvije minute za odgovor. Što se tiče teme zdravlja, europski eh, mladi su mm, došli do ideja koje su povezane sa osviještenosti, eh, jazu osjećanju sreće, elektroničkim zdravstvenim kartonima i borbom protiv eh, pretilosti mladih i djece. Gospodjo Gerger, izvolite, imate riječ o europskim e, zdravstvenim kartonima i pretilosti. Hvala vam, dragi zastupnici, dame i gospodo. Govorit ću vam o elektroničkim zdravstvenim kartonima koje bi trebali koristiti e, i pacijenti i e, stručnjaci. Radi se o elektronički skladištenim informacijama u digitalnom formatu. E, studija epidemioloških informacija populacije se može unaprijediti zbog takvog alata. Ja sam studentica medicine šeste godine i suočena sam sa izazovima kojima e, koje predstavljaju papirnati kartoni, ali i razni kompjuterski sustavi koje koriste bolnice, gube se važne informacije, netočno se prepisuju e, lijekovi i e, to često čak dovodi i do fatalnih pogreški. Informacije pacijenata bi bile pohranjene na sustavu koji bi bio lako prenosiv kao kartica i e, pacijenti bi imali pristup svojim medicinskim informacijama u svakom trenutku. Isto tako mogli bi se kroz sustav slati podsjetnici i upozorenja i to bi unaprijedilo to da pacijenti sami vode računa o svom zdravlju. Zašto nam je to potrebno na europskoj razini? Zato što već na tržištu djeluju nekoliko pružatelja usluga elektroničkih zdravstvenih kartona i nude čitavu lepezu proizvoda. Međutim, kvaliteta i baratanje podacima individualaca, pojedinaca je ograničeno zbog eh, GDPR uredbe aplikacija službenih e, kartona na internetu bi e, mogao ponuditi centralizirani europski sustav. E, isto tako, epidemiološke analize bi se mogle provoditi na temelju anonimiziranih podataka. Digitalizacija u području medicine jest nešto što obećava i Europska unija bi trebala svakako uložiti u to. Hvala. Hvala vam najljepša. to A sada, ako nam se želite obratiti na temu pretilosti. Moja druga ideja tiče se pretilosti. Što se ti, e, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije u 2008. 50% žena i muškaraca u Europskoj uniji je imalo prekomjernu težinu, a 20% ih je bilo pretilih. To je zbog e, pretjerane konzumacije hrane i nedovoljnog e, vježbanja i genetike i to je danas globalna epidemija. Radi se o kompleksnom pitanju i zato su potrebne kompleksne mjere. Prva mjera koju bih e, predložila tiče se problema nedovoljne fizičke aktivnosti i to pogađa trećinu svih odraslih u Europi. Svako poduzeće bi trebalo svojim zaposlenicima nuditi dva sata plaćeno e, kako bi vježbali svaki tjedan. To bi e, smanjilo razne rizike za bolesti. E, europski fondovi bi mogli financirati fitness dvorane, opremu i tuševe i e, navike kao što su gimnastika ili joga bi se trebale ohrabrivati putem poduzeća e, zahvaljujući nacionalnim kampanjama u čitavoj Europi. Isto tako predlažem e, porez na šećer za nezdravu hranu ili slatku hranu. Prvo, potrebno je identificirati koja je to problematična hrana i onda bi se trebao koristiti sustav semafora na internetu bi se trebalo objasniti sve podatke o e, hrani koja je označena crvenom zastavicom. Tada bi se trebale provoditi nacionalne kampanje za informiranje potrošača. Isto tako, porez bi trebali plaćati proizvođači, a ne potrošači i to bi e, stimuliralo smanjenje korištenja šećera u svim proizvodima. a taj porez bi trebao ići izravno u e, fondove za javno zdravstvo. Pretilost je globalna epidemija, jedan od glavnih uzroka smrtnosti u cijelom svijetu i zato apeliram na vas e, da pronađete rješenja. Hvala Vivian. Poštovani kolege, čuli ste informacije i ideje o elektroničkom zdravstvenom kartonu, o pretilosti i idejama e, povezanim sa vježbanjem i sa porezom na šećer. Ovo su bile vrlo interesantne ideje i pozivam vas da raspravljate o njima. Prvi govornik, gospodin Volke. Hvala lijepa. Iznenađen sam e, ovaj, što ste mi dali riječ jer sam upravo tvitao. Hvala vam što ste došli u Europski parlament. Hvala vam na vašim idejama. Prije svega želim eh, komentirati elektroničke zdravstvene kartone. Radi se o ideji koju je eh, zaista potrebno hitno provesti, moramo krenuti u tom smjeru pod hitno. E, ja dolazim iz države članice u kojoj se recepti još uvijek izdaju na papiru. Već deset godina pokušavamo uvesti sustav elektroničkih recepata i vidim da je još uvijek dug put pred nama. Međutim, e, uzevši u obzir pitanja sigurnosti podataka i zaštite podataka, trebali bismo zaista raditi na tome i drago mi je da u Europskom parlamentu raspravljamo o temama povezanima sa e-zdravstvom i to u različitim mišljenjima, u različitim e, izvješćima. Kao što sam već rekao, na početku smo dugog puta, ali e, čuti od vas e, da trebamo požuriti je hvale vrijedna poruka jer će to povećati pritisak da se ubrzamo. Što se tiče poreza na šećer, nisam potpuno siguran da smo o tome raspravljali u parlamentu, možda jesmo, možda će kolege o tome više govoriti. Naglasili ste činjenicu da je potrebno da učinimo nešto po tom pitanju i potrebno nam je više različitih ideja o e, semaforima, dakle crvenim označavanju e, nezdravih proizvoda, mm, da na neki tako vizualniji način e, označimo za potrošače koliko masnoća, šećera i tako dalje je u kojem proizvodu. Redovito o tome razgovaramo, ali još uvijek nismo uspjeli imati većinu porez na šećer je interesantna ideja, ali problem je u tome i možda ste toga svjesni da Europska unija nema nadležnosti u tom području. E, oporezivanje je uvijek problematično u našem kontekstu jer države članice tvrde da je to područje njihove nadležnosti. Vi ste možda o tome razgovarali tijekom vaše konferencije. Možda imate rješenje za to. Hvala gospodin Lize. Hvala lijepa na vašoj eh, prezentaciji i na angažmanu. Eh, to zaista cijenimo. Dozvolite mi da se prebacim na svoj materinji jezik eh, jer imamo prevođenje. Budući da se sastanak emitira na internetu, govorit ću njemački jer me slušaju njemci. Hvala vam na ovim idejama. Prvo pitanje, u potpunosti se slažem s vama, 100%. Treba nam europski sustav e, za pristup medicinskim podacima u svako vrijeme, na svakom mjestu. Nažalost, postoji ogroman otpor u zemljama članicama, a naročito u Njemačkoj koju najbolje poznajem. Radi se o pravima pacijenata i e, tu otpor dolazi u prvom redu od liječnika bez obzira na to. Naravno da tehniku ne smijemo koristiti nekontrolirano, međutim ukoliko to želi pacijent, onda mora dobiti pristup tim podacima. Govorili smo dakle o tome koji su prepreke i na koji način riješiti ta pitanja. Dakle, liječnici pružaju veliki otpor, ali mladi liječnici vide stvari drugčije. I ukoliko imate prijatelje među studentima medicine, vjerojatno ste već imali e, priliku otvoriti pitanje nove dinamike na ovom području i potaknuti ih na to. Drugo je pitanje, pitanje oporezivanja i bez obzira na to smatramo li to dakle E, dobrim ili lošim, moramo riješiti to pitanje. Naravno da se mogu, može uvesti oporezivanje, međutim samo konsenzusom na razini vijeća. Imamo mnogo, da tako kažem, gradilišta na kojima možemo poboljšati stvari. Primjerice, E, oporezivanje dizela za poljoprivrednike. Tom sam se temom bavio upravo u svom krugu, dakle, e, prošli tjedan. Tu moramo preuzeti još veću odgovornost na strani zemalja članica koje moraju donijeti odluku i to konsenzusom na vijeću o eventualnim prelasima novi sustav. Nisam baš shvatio odakle ste točno iz koje zemlje dolazite. Međutim, radi se o nečemu e, gdje treba dati inicijativu na razini zemalja članica ukoliko želimo da je Europa bude sposobna krenuti u te promjene, jer kažem, odlučuje se konsenzusom. Thank you very much. Hvala lijepa. Gospodin Eckhout. Hvala. Hvala vam što ste s nama podijelili svoje ideje i prijedloge. I doista mislim da mnogo toga što ste spomenuli je bilo predmet rasprave i u ovom domu, ali kao i uvijek u e, političkom kontekstu dolazilo je do političkog e, sukoba. Ponekad je naravno problem u državama članicama, kao što je Lize rekao, e, to je pogotovo problem za elektroničke zdravstvene kartone. O tome smo raspravljali i u EU. Europskom eh, parlamentu eh, bismo htjeli da se to uvede, ali naišli smo na otpor i još uvijek nismo uspjeli eh, ukloniti tu barijeru otpora na razini država članica. Zato bi bilo dobro obratiti se upravo njima, jer s njima dogovaramo europske zakone. Što se tiče pretilosti, to je malo kompleksnije e, pitanje. Što se tiče fondova, svakako, odnosno fonda, posebnog fonda, svakako se slažem s vama, ali e, bili to trebao biti europski fond, nisam sigurna jer, nisam siguran jer e, nema toliko mnogo europskog novca na raspolaganju. Mislim da bi i to isto tako imalo više smisla organizirati na razini država članica. Ne, mogu, ne možemo sve napraviti na europskoj razini. Što se tiče oporezivanja nezdrave hrane, to su već kolege e, rekli, ali e, o tome zaista treba raspravljati. E, države članice imaju refleks da kažu ne, oporezivanje je nacionalna nadležnost i jedino jednoglasnom odlugom možemo o tome, jednoglasnom većinom možemo o tome odlučivati. Međutim, zbog toga što Europa ne može postići rezultate u pitanju oporezivanja, rezultat je da se plaća sve manje poreza, poduzeća plaćaju sve manje poreza u Europi i to postepeno pada svake godine, a rad se jače oporezuje. To je jedan od temeljnih problema u Europi s kojim se moramo uhvatiti u koštac i drago mi je da ste spomenuli to pitanje. Ali za sada oporezivanje šećera eh, bi trebalo biti rasprava na nacionalnoj razini. Neke zemlje o tome već raspravljaju, bilo bi idealno kad bi to bilo na europskoj razini, ali za sad to nije moguće. Posljednje što želim reći odnosi se na semafore i označavanje putem semaforima. Mi zeleni smo se uvijek zalagali za semafore, za označavanje hrane, ali smo izgubili tu bitku zato što su konzervativci s one druge strane uvijek bili protiv toga. Ako ste zaista za to, budite svjesni činjenice da konzervativci nisu za to. Ne, dozvolite mi, moram reći, parlament je politička arena i ljudi ne vole kad ih se izloži, ali to je divota ovog parlamenta. Trebamo pokazati e, to u punom sjaju. E, puno su bitki e, izgubili konzervativci zbog zelenih. Hvala, gospodine Ekaut. Zaboravila sam vam reći da biste se trebali držati vremena od dvije minute. Kao prvo, hvala od srca na prezentaciji. I što se tiče semafora, ja bih se nadovezala na to. Ja sam uvjerena da u Europi imamo jedan od najboljih i najsigurnijih e, sustava što se tiče standarda. Standardi konkretno govorim o hrani, u smislu sigurnosti hrane koja ne, ugrožava zdravlje. Uvijek je pitanje samodoziranja. I sada se vraćam dakle <laughs> na sustav semafora. Mi hranu, ukoliko ih, dakle, ukoliko idemo označavati, dakle, crvenom lampicom ili zelenom ili žutom, to samo po sebi ne bi bilo dobro, jer stvar uvijek doziranja i količina. Valja se informirati zbog toga jer samo označavati hranu crvenim, zelenim i žutim nije samo po sebi dovoljno. Međutim, moramo rano krenuti s time što znači da moramo imati e, obrazovanje o zdravstvu, o zdravstvenim aspektima i treba krenuti čim ranije, kažem, već kod male djece u najranijem uzrastu. Ukoliko primjerice e, piju sok od naranče, to je samo po sebi zdravo, međutim naranča isto tako ima i e, visok udio šećera i onda bi bilo dobro djecu osvijestiti o tome da previše znači unijeti u sebe previše šećera, iako je samo po sebi sok od naranđe zdrav. Međutim, uvijek isto tako i pitanje sastava hrane pojedinih živežnih namirnica, ali važno je obrazovanje, kako bi svatko o znao što je za njega osobno zdravo, u kojim količinama, što znači E, zdravi način života. To znači pokrenuti su tako programe, e, programe o e, više kretanja na europskoj razini. Ljudi se moraju više kretati zbog toga da se naša djeca danas premalo kreću i to dovodi isto tako i do pretilosti. To treba uvesti na razini vrtića, škola, ali isto tako treba stvoriti i fizičke prostore u kojima će se djeca moći kretati. To je nacionalna zadaća da na neki način stvorimo bazu znanja o tome nije samo stare europskih fondova koji bi dakle potaknuli te inicijative. Međutim, i to je važno. Moramo kombinirati to s boljom integracijom općenito sporta u svakodnevni život. A isto tako to su važni integrativni instrumenti koji mogu ljudi uključiti u život društva i zajednice. I zajednice. Borba dakle protiv pretilosti, prevelike tjelesne težine. Zatim dodatna komponenta djeca različitih porijekla i različitih e, socijalnih priča mogu zajedno prakticirati sport i na taj način to će olakšiti njihovu integraciju. Hvala gospodin Hansen. Dobro jutro svima i hvala vam lijepa na interesantnom izlaganju. Predlažete nešto što je zaista korisno, pogotovo za ljude kao što ste vi, kao što smo mi koji mnogo putuju po Europi primjerice liječnik vam je doma, vi ste na, na faksu ili tu u Briselu i teško vam je prikupiti e, sve svoje liječničke podatke i zato trebamo raditi na tome. S druge strane, ne radi se o vrlo jednostavnom zadatku zato što naravno države članice neće rado dijeliti e, informacije o svojim postojećim sustavima i e, zato je potrebno njih uvjeriti e, da se priklone toj ideji da sudjeluju, jer je to dobro za sve nas. Vaše ideje i prijedlozi su zaista hvale vrijedni i na tome trebamo raditi. Što se tiče pretilosti i mjera za borbu protiv pretilosti, Mm, ja nisam eh, prije, nisam dugo tu u parlamentu kao neki eh, drugi zastupnici, pa nisam mogao glasovati za ili protiv eh, semafora za označavanje hrane, ali ako mogu komentirati ono što je kolegica prije mene upravo rekla, moramo biti oprezni jer primjerice maslinovo ulje, je li to nezdrav proizvod, vjerujem da nije ukoliko ne popijete litru maslinovog ulja a maslinovo ulje bi dobilo crveno svjetlo zbog eh, udjela masti. S druge strane, Coca-Cola Light nije zdrava, eh, u njoj imate aspartam, eh, zamjenu za šećer koji je dokazano nije zdrav sastojak, a Coca-Cola Light bi dobila zeleno svjetlo, a ja ne vjerujem da bi to ljudi trebali konzumirati, naravno, bez obzira na to što ljudi neće postati pretili time što piju Coca-Cola Light. Mi u Luksemburgu smo pokušali uvesti porez na šećer, ali odlučeno je da to nije najbolji način jer potrebno je ljude educirati, a ne samo kažnjavati. I to je vrlo važno jer primjerice u školama u Luksemburgu Coca-Colu, Snickers ili nešto drugo možete kupiti samo iz automata, a voće tek polako ulazi u škole. Još jedan primjer ovdje u kantini su, eh, je pomfri jeftiniji od povrća, jer se povrće važe. O tome moramo razgovarati i razmišljati tu u parlamentu. Mi sami moramo postaviti svijetli primjer za ostale i raditi na obrazovanju. Hvala, gospodine Torvald. Hvala lijepa već smo, već ste vjerojatno naučili e, dvije lekcije tijekom ove rasprave. Političarima je teško e, kratko govoriti, uvijek previše govore, a čuli ste od kolege Basa da odnosno na temelju njegovog izlaganja da je kampanja za izbore već počela. No govoreći o zdravlju i o zdravstvu, e, Mm, situacija komplicirana. Ako ja danas e, otvorim e, finske novine, e, vidjet ću da ljudi mojih godina već umiru, a postavljam si pitanja o razlozima zbog kojih danas živimo kraće ili duže. To nisu uvijek pitanja zdravstva i zdravlja, to mogu biti socijalna pitanja, pitanja genetike. Ja još uvijek mislim da sam e, e, relativno lucidan e, i to je povezano sa genetikom s majčine strane. Puno različitih faktora utječe na zdravlje svakog čovjeka i moramo naći načina da ljude sa slabijom genetikom moramo im omogućiti e, da nauče kako da dulje žive i što da ne jedu. I to je način e, na koji se trebamo uhvatiti u koštac s problemom šećera. Kao što vjerojatno znate, nisu svi oblici šećera jednako loši kao šećer koji nalazite u zaslađenim pićima. E, naravno, vam je, potrebna vam je određena količina šećera, određene vrste šećera, naravno. Eh, ako Bas pobjedi u na izborima, naći ćemo rješenje i za vas, ali evo sad sam ostao bez vremena. Hvala gospodine Torvalds, a sada je na redu gospodin Belet. Hvala lijepa, hvala što ste došli, hvala vam na izvrsnim idejama koje ste izložili. Slažem se s onim što je Kristof govorio o načinu E, zapravo protiv pretilosti. To naravno treba biti naš prioritet, to treba biti na vrhu ljestvice prioriteta europskog programa ali e, svi imamo različita mišljenja i ne slažemo se, kao što je Kristof e, rekao, sa zabranama, sa pretjeranom e, regulativom i posebno mladi ljudi nisu za, semafore. Možda im su draža crvena svjetla od zelenih svjetla jer ih ponekad privlači ono što je zabranjeno. Dakle, potrebno je motivirati, a ne braniti. I kao što je Michelle Obama u SAD-u provodila kampanju kampanje. Ona je bila najvažniji ambasador u kampanji protiv pretilosti u SAD-u čitavom svijetu, a bila je jako uspješna i mogli bismo eh, iskopirati eh, njen primjer, eh, činiti ono što je ona radila, dakle da motiviramo, motiviramo na pozitivan način, a ne da branimo i nastupamo negativno. A što se tiče vaše ideje o e-zdravstvu, gospođo predsjedateljice, jučer smo o tome raspravljali, upravo se bavimo novim izvješćem o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, a e-zdravstvo je jedan od glavnih aspekata tog okvira, tog izvješća, skupa s Peter Lizaom i drugima u ovoj prostoriji. Želim da postignemo autonomni e, razvijeni program za zdravstvo u e, sljedećem razdoblju, na dolazećem razdoblju, a e-zdravstvo bi trebalo biti važan dio tog novog sustava, ne samo za borbu protiv pretilosti, nego i za borbu protiv raka. Najučinkovitiji način borbe protiv raka jest da se udruži 27 država članica i da udruži svoje napore u području istraživanja i e, razvoja kako bi e, dodatno razvilo e, zdravstveni sustav, a e-zdravstvo je vrlo važan stup tog programa. Hvala vam lijepa. Evo, čuli ste brojne komentare i ako mogu dodati. Jeste li napravili neko istraživanje o porezu na šećer? Je li ispunio svoju zadaću, svoju svrhu? Jer smo čuli da statistički podaci ukazuju e, na to da takve mjere ne vode do smanjenja fenomena pretilosti. E, što su vaše istraživanja pokazala? Hvala vam eh, na ovim komentarima. Sada ću odgovoriti baš na ovo pitanje o porezu na šećer. Ujedina kraljevina je ove godine baš eh, uvela eh, porez na šećer i u pravu ste, dakle, došlo je do smanjene prodaje tih proizvoda. Međutim, e, došlo je do određenog nesporazuma među nama. Ja vjerujem da su e, sustav semafora i poreza na šećer, e, pretjerano pojednostavljivanje, odnosno banalizacija, vjerujem isto tako u edukaciju i obrazovanje, ali isto tako postoji problem nedostatka novca a na tržištu e, se nalaze proizvodi koji su toliko puni šećera i toliko nevjerojatno nezdravi da mislim da je ideja da se e, na tim proizvodima zarađuje za fondove za zdravstvo odlična ideja, odnosno nisam u potpunosti protiv toga. A Mm, moja prva ideja o kojoj smo razgovarali na konferenciji AI o poticanju fizičke aktivnosti kroz poduzeća na radnom mjestu. E, nitko od vas nije govorio o tome. Naravno, radi se o problemu povezanom s financiranjem, ali svi bi trebali biti aktivniji na svakodnevnoj razini, ali mislim da bi ta ideja bila dobra ideja za europsku kampanju, jer brojne europske kampanje se pokušavaju boriti protiv e, pretilosti djece, ali pretilost odraslih je isto tako veliki problem. E, primjerice kada ja e, sam na praksi u ordinaciji obiteljske medicine vidim da odrasli ljudi dolaze zbog e, ozbiljnih zdravstvenih problema uzrokovanih e, nedovoljnom fizičkom aktivnosti. Zašto ne bismo se usredotočili na takve kampanje, na takve projekte? Hvala vam lijepa. Cijenimo vaše ideje i ideja da se na neki način e, daju subvencije kako bi se pot tijelo vježba na radnom mjestu, to je doista zanimljiva ideja. I zanimljivo je da vidimo da imamo podršku od mladih u odnosu na neke naše inicijative, ali i vi imate ideje koje mogu sigurno i nama pomoći da drugačije razmišljamo i e, potaknuti nas na djelovanje. Dakle, Htjela bih odgovoriti još. Izvolite. Gospodine Lize, mislim da je vaš komentar doista zanimljiv, a ja sam iz Njemačke, pa smo sada riješili pitanje toga odakle sam. Zašto baš u Njemačkoj ima toliko otpora protiv ove ideje i protiv telemedicine općenito? I ja sam to doživjela konkretno u svom životu s jedne strane mislim da je problem u tome što su ljudi e, e, veoma naviknuti na rutinu vlastitih radnih metoda i nisu voljni mijenjati ih. S druge strane pak mislim da su Njemci veoma kritični po pitanju zaštite podataka i upravo tu postoji mnogo bojazni koje moramo na neki način riješiti. S druge strane, moja će generacija, takozvani baby boomeri, u svakom slučaju prilike kasnije to promijeniti. Upravo u tome leži veliki potencijal koji moramo iskoristiti programe poput AI i slične. I e, zapravo i medicina je postala mobilnija, no tradicionalni liječnici iz nekadašnjih e, vremena. Mnogo toga se mijenja ali isto tako u perspektivi su i dalje investicije u mlade. Imamo čitave čitav niz inicijativa, dakle o telemedicini, naročito u ruralnim područjima, jer se to poneviše odnosi na njih. I upravo zbog toga sam i dala taj prijedlog u aplikaciji koja se može koristiti upravo u tom kontekstu. I bilo bi dobro dakle, da se to spoji s inicijativom o uspostavi e, elektronskih zdravstvenih kartona na europskoj razini. To bi naravno trebao reći netko ko više zna o informatičkoj tehnologiji od mene, ko bi imao interes u razvoju sličnih aplikacija. Možda bi to bilo e, za takve aktere i zanimljivo ulaganje. Eto, to je malo pogled u budućnost, tako kažem. Hvala. Hvala. Iduća tema je e, otpad pitanje koje ima učinak e, na život svih nas, ali i budućih generacija. Mi smo se na ovom odboru doista intenzivno bavili upravljanjem otpada, e, kružnom, kružnim gospodarstvom, smanjenjem različitih zakonodavnih prijedloga. Potrebno je e, stvarno što e, manje e, odbacati hranu, manje se koristiti plastikom i to je danas na dnevnom redu. Zatim spremnici i boce koje se mogu ponovno iskoristiti bi trebalo manje oporazivati, a dadalje i promidžba svih poduzeća i e, oblika plostovanja koje idu prema e, e, otpadu vrlo niske razine. Izvolite, hvala, ja ću govoriti francuski. Dragi zastupnici, eurozastupnici, ja smatram da bi Evropska unija trebala tri e, mjere usvojiti u odnosu na odbacivanje e, hranje, a to je tema o kojoj se puno govorilo. Te e, mjere odnose se na značenje samog trajanja, minimalnog trajanja hrana, definicija zajedničkih pravila u odnosu na izbor datuma trajanja hrane kao i obaveza davanja, besplatnog davanja koje bi supermarketi trebali trebali imati. Kao prvo, prema Međunarodnoj organizaciji e, FAO, e, više od 56% e, bacanja hrane je dijelo samih potrošača. Često i meni to se dogodilo da recimo pojedem nešto iako je datum bio prešao upravo je zbog toga izuzetno važno da potrošači znaju da postoji razlika između e, datuma i e, stvarne valjanosti. Mnoge su e, studije pokazale da sam potrošač nije svjestan toga da postoji razlika između minimalnog datuma koraštenja i minimalnog trajanja. Zbog toga smatram da treba dodati nakon tog datuma treba najbolje e, konzumirati prije, ali još uvijek tog i tog datuma, ali i dalje može e, vrijediti nakon toga. Drugo, također ispada da se e, proiz da da svi e, čimbenici i dionici u e, prehrambenom lancu se ne koriste ovim datumima na isti način. Upravo zbog toga smatramo da treba izabrati e, jedno, jednoliku uporabu ovih termina. Što se tiče darova u hrani e, trebalo bi obavezati proizvođače da e, daju e, kao poklon onu hranu koja bi se inače u protivnom izgubila. To bi sve države članice trebale usvojiti ne samo kako bismo stavili kraj bacanju hrane, već i siromaštvu. Hvala. Um, maybe you can present also your second idea and then Možete pokazati, eh, izložiti vašu drugu ideju pa ćemo onda dalje. Eh, hvala gospođo predsjedateljice. Moja druga ideja odnosi se na eh, smanjenje plastike u našem okruženju. Zbog toga vas molim da tri mjere usvojimo. Zajednički sustav destinacije e, boca koje se mogu koristiti, zatim e, e, datum za kup povanje plastike e, kao i e, internetska platforma za ekološke e, dionike i operatore. Radi se o problemu što ta plastika nije potpuno zabranjena, a vrlo je teško reciklirati. To je nešto što je vrlo aktuelno. Evo i ovdje kod nas vidim na desetce boca. Upravo zbog toga smatram da treba e, ponovno koristiti e, e, boce od stakla. Imamo sustav konsinjacije, drugim riječima, u Njemačkoj unaprijed platite kada kupite bocu s tekućinom, bocu, a poslije to dobijete natrag kada bocu vratite. Nadalje, Evropska unija bi mogla e, klasificirati to zvijezdicima sve e, održive, e, održava poduzeća koja idu prema korištenju manje plastike te ekološkoj i kružnoj ekonomije. Istovremeno e, trebalo bi e, sve to e, registrirati preko interneta i na taj način pomoći potrošačima. Nadalje, ja recikliram, koristim se gradskim E, prijevozom. E, koristim svoju vlastitu vrećicu, ne e, jedem meso. Međutim, jednu stvar ne mogu promijeniti unatoč svojim dobrim navikama kada odem u supermarket kada ne mogu otići u e, one trgovine gdje se može kupovati bez ambalaže, e, vidim da se čak i voće i povrće prodaje s velikom količinom e, ambalaže, što je vrlo loše za E, okoliš. Upravo zbog toga smatram da treba e, oporezivati poduzeća koja koriste plastiku tamo gdje ona nije prijeko potrebna. E, drugim riječima treba napraviti razliku između poduzeća koja koriste plastiku i ona koja ne koriste plastiku, drugim riječima podržati one koji su e, svjesni ekologije a i one e, koji e, se ne obaziru na ekologiju, a sve to kako bismo očuvali planetu. Hvala, odlične ideje. Sve su ove ideje zapravo već bile predmetom Eh, rada pa Europskog parlamenta. Eh, sada eh, dajem riječ gospodinu Hansenu. Da, odlične ideje i meni se sviđa stvarno ovo što ste rekli u odnosu na otpad i na plastiku jer kao što ste rekli Europski parlament je u listopadu izglasao jednu strategiju kako bi se smanjila i iskorijenila, iskorijenilo korištenje jednokratno korištenje plastike. Mi ovdje e, e, se borimo protiv nekih e, lobija koji nam kažu da se recimo mineralna voda ne može korist ne može e, staviti u e, drugi tip e, boce, to jest ne može se staviti u bocu ako recimo čep nije plastičan. Međutim, sigurno postoje rješenja. I još nešto što želimo na plenarnoj usvojiti, to je obvezati države članice da za 50% smanje uporabu plastike za jednokratnu uporabu. To je nešto što je uspjelo proći. Nadalje imamo i cilj 90 50% manje plastičnih boca. Dakle, da, e, to ide naprijed, taj dosije se kreće, međutim trebamo više učiniti i trebamo povećati ove ciljeve i e, na taj način revidirati ciljeve koje smo imali do sada, time bi se mogli dosta toga postići. još nešto, e, korištenje plastičnih vrećica, to je i dalje europska strategija, međutim prema državama članicama, u različitim državama članicama uporaba je e, različita. E, ne samo za ambalažu hrane, već i za e, prijevoz hrane. Postoje alternativna rješenja, treba ih koristiti. Vi ste govorili o ovom e, evropskom, govorili ste o jednom europskom sustavu konsinjacije boca i ja dolazim iz male države, iz Luksemburga i ja sam sigurno za to. Međutim, Imamo recimo velike, e, velika poduzeća kao što je Coca-Cola koja recimo za Luksemburg dolazi iz e, Nizozemske dok će e, u Trier u Trieru će Coca-Cola doći iz Njemačke. Dakle, trebalo bi se složiti, a Trier je samo na nekoliko kilometara od Luksemburga. Eto, dakle, puno toga još trebamo učiniti i svakako se slažemo s vama odličan prijedlog. Hvala. gospođa Bojlan, Nisam očekivala da će mi tako brzo dati riječ, e, gospođa Bojlan. Dakle, evo odgovorit ću na neke od komentara koje sam čula, možda u odnosu na plastiku i e, u odnosu e, na jedan od izvjestitelja i sjena u odnosu na plastiku za jednokratnu upotrebu, to će biti na trijelogu večeras. Imamo stvarno vrlo jak lobing E, umjesto da se e, Dakle, kao vi možete sva, e, izmijeniti vaše navike, vi kao osoba, ali imamo oni koji proizvode e, plastiku, koji su e, odgovorni ne samo za mogućnost kako smanjiti proizvodnju plastika, ali oni bi trebali biti odgovorni i za čišćenje plastičnog otpada i to je kontroverzni dio ovog cijelog dosjea jer bi proizvođači trebali platiti zapravo za e, zagađenje plastikom. I e, to je nešto e, na čemu trebamo insistirati. Parlament je povećao ambiciju E, ove e, plastike e, i tu smo uključili čikove od cigareta. To je vrlo otrovno za vodu, zagađuje, tako da tražimo od industrije duhana koja proizvodi plastične filtere da ne samo ih manje proizvodi, već da budu odgovorni za čišćenje E, nakon korištenja. A na razini e, država članica e, sigurno slažem se s vama da trebamo uspostaviti infrastrukturu kako bi smo ohrabrili građane da promijene svoje navike. Naravno da možemo primijeniti privolu, ali sigurno bi trebalo e, raditi na tome da e, doista e, motiviramo građane a da bi građani promijenili svoje navike trebamo adekvatnu infrastrukturu i olakšati im sve to. Hvala. Evo vidim da puno radimo u odnosu na ove teme koje vas zanimaju. Točno je da što se tiče plastike, da je plastika i pitanje zagađenja plastikom da je to stvarno e, vrlo visoko e, među našim prioritetima. Međutim, govorimo ovdje stvarno o plastičnom otpadu, ali postoji problem e, plastike općenito govoreći. Dakle, ako imamo mjere za posebno prikupljanje plastičnog otpada koje je onda se može reciklirati. To može biti e, stvarno e, pozitivno jer e, se onda ne radi o jednokratnoj uporabi. Evo tako upravo što se tiče boca, čep je trebao biti vezan za bocu. Imali smo Ovdje imamo boce, plastične boce, ali to nije naša greška. Imali smo ugovor i morali smo ga ispoštovati, uspoštovati, on vrijedi do kraja godine, ali to će biti u parlamentu e, e, različito od 1. siječnja iduće godine. Što se tiče bacanja hrane, upravo ovdje u parlamentu je to vrlo važna tema E, puno mojih kolega su puno radili e, u odnosu na ovaj prijedlog, tako da mislim da je i vaš prijedlog zanimljiv. O tome smo već govorili i postoji u različitim e, odlukama i rezolucijama i vidjet ćemo koliko će to zainteresirati države članice još u ovoj fazi. Još imam jednog govornika, gospođa Kadenbach. Hvala od srca na vašoj prezentaciji i mislim da je od najveće moguće važnosti, da upravo kod e, iduće dolaze generacije postoji svijest o tome koliko je važno tretirati resurse koji su na raspolaganju na e, pravi način. I naravno postavlja se pitanje zašto koristiti eventualni otpad koji se reciklira ili oporabljuje. Postoji isto tako i pitanje prometa, sektora prometa. Postoji pitanje E, plastike i stakla. Postoji isto tako i pitanje težine ukoliko se radi o prijevozu na dulje pruge. Staklo je teže od plastike, dakle u nekim slučajevima postoje argumenti u korist pojedinih materijala, zatim pitanje vode, pitanje općenito tekućina koje se e, e, apakiraju u plastiku kako bismo doturili vodu u neki udaljeni kraj, kako bismo omogućili neki pristup pit koji vodi primjerice u javnim prostorima, u raznim shopping centrima, u kinima, u sportskim dvoranama. Postavlja se čitav niz pitanja, dakle, koristiti dakle, tu staklo ili e, plastiku. Postoje dakle pitanje toga kako se obhodimo s vodom. Pitanje je isto tako E, posuda koje se moraju prati nakon korištenja, dakle staklo, porcelan i tako dalje i tako dalje. I onda se opet troši voda zapravo za pranje e, tih posuda. Pitanje je higijene, naravno. Imamo zatim pitanje i konteksta bolnica i tako, da, i tako dalje, i tako dalje, gdje nema smisla, dakle, više nego jednokratno koristiti pojedine proizvode. To su izazovi budućnosti koje moramo zajedno riješiti. Ne da demoniziramo ili uzdižemo pojedine proizvode, već općenito sagledati čitav životni ciklus nekog proizvoda i vidjeti koje proizvode koristi kako, na kojim područjima, što je najprikladnije za pojedinu svrhu. Dakle, ne per se plastika, ne pro ili kontra stakla per se, općenito govoreći, nego razmišljati u skladu s pojedinim slučajevima, pojedinim pitanjima. To nam treba isto tako i u e, zakonodavnom smislu. Dakle, mogućnost uključivanja pojedinih fosilnih goriva, da, smanjivanja količine pojedinih fosilnih, e, goriva u prometu, e, procesi koji su potrebni da se neke stvari koje uđu u opticaj iščiste iz okoliša. Sve je to kontekst koji treba uzeti u obzir. Hvala. Želite li odgovoriti? Ili možda nešto dodati? Samo bih se kratko nadovezao na ovo. Jedan je akcent dakle, na politici e, koja se tiče okoliša, međutim moramo tu vezati isto tako i s drugim aspektima. Imali smo dakle, prošli, prošli tjedan tu E, stajalište koje smo izglasali u odnosu na instrument susjedstva i dakle okolišnog razvoja. Imali smo čitav niz rasprava o tome. Traženo je dakle dvije milijarde više za takve programe kako bismo se dakle uhvatili u koštac s globalnim izazovima i znamo kako je situacija u Kini i do čega tamo dolazi općenito problem globalnog zakađenja. Imamo problem zakađenja rijeka, imamo problem plastike i tako dalje i tako dalje. 26 glasova za, 26 E, protiv, međutim, a jedan suzdržan glas bilo je kod glasovanja i zbog toga smo izgubili mogućnost da si na neki način priskrbimo e, tih dvije milijarde eura. Dakle, kao što je rekla i gospođa Kadenbach, moramo tu na neki način uhvatiti sve, e, sva politička područja i sektor. Hvala, gospođo predsjedateljice. Nažalost, ta mjera nije usvojena i stvarno mi je žao jer radi se ovdje o okolišu i to je ono što ostavljamo budućim generacijama. Kao prvo, htjela bih reći da je točno da treba znati zašto se koristimo plastikom. I ne kažem da treba zabraniti plastiku. Znamo e, da je plastika e, bila revolucionarni izum i iz korijena izmijenila naše živote. To je vrlo e, važan, važna materija, vrlo važan materijal, ali on se lako ne reciklira. Evo, ove boce e, recimo se ne recikliraju i samo jedan mali dio tih boca e, se može reciklirati i vrlo je teško e, zapravo doći do tog materijala, do tog dijela koji se može reciklirati. Zbog toga kažem da treba zabraniti plastiku tamo gdje se ona može zamijeniti nekim drugim materijalom i zbog toga treba investirati upravo u istraživanje kako bismo našli materijale koji mogu zamijeniti plastiku. Točno je e, da je cijena prijevoza plastike neusporediva e, s cijenom prijevoza e, stakla, ali staklo je materija koja je bolje za okoliš, može se koristiti 50 puta i smatram da iako je boca teža, E, i ona može zamijeniti plastičnu bocu, mislim da trebamo ići ka tom rješenju i zamijeniti dakle plastičnu bocu staklenom bocom. To je dugoročno bolje. A što se tiče e, ovog sistema konsignacije boca, e, hvala na vašim komentarima i nadam se da će voda biti dostupna e, u svim gradovima Europske unije. Ja sam putovala po različitim državama članicama i ponekad je bilo jako teško doći do vode. Imala sam svoju e, bocu koja se može višekratno e, koristiti, koju sam htjela napuniti vodom i to nije bilo moguće. I na tome isto treba raditi. Treba omogućiti to građanima, takav pristup vodi. u odnosu e, što se tiče lobija, naravno da je to prepreka, ona postoji, realna je. I treba, ali treba također ulagati u obrazovanje jer u svakom gospodarstvu e, tržište odgovara e, našem, onome što traže potrošači i ako educiramo e, potrošače u smjeru e, ekološkog kupovanja, onda ćemo sigurno doći bliže takvim, približiti se takvim ekološkim rješenjima. Hvala. Posljednja tema održivo življenje, govorili smo o urbanim slavinama, e, zatim krovovima, zelena gradnja, infrastruktura, e, podržavanje poduzetništva e, na području čiste energije. Sve ove ideje bile su popularne i danas je s nama gospođa Ana Marija Renner i ona će nam nešto reći o održivim gradovima i takvom načinu života. Evo možete nešto reći o ove obje ideje. Dobar dan Kalimera, guten morgen. Hvala što ste odvojili vremena za nas da saslušate naše prijedloge, a to se sve dakle temelji na ovim odličnim idejama iz izvješća. Velika mi je čast biti u prilici da izložim neke od tih ideja. Kao prvo želim govoriti o Europi koja preuzima globalno vodeću ulogu u stvaranju održivih gradova e, s prometnim sustavima s nultom stopom emisija, emisija kako bi svi građani imali pravo na pristup čistom zraku. Tu treba dakle upariti glavne gradove zemalja članica. Što to znači? To znači da ih politički, tehnički i financijski osposobimo da budu moderni gradovi u vlastitim zemljama. Jednako tako treba nam e, striktni regulatorni okvir na razini Europske unije kako bi općine krenule s radom u pravom smjeru treba između ostalog, dakle iz e, središta gradova izgnati e, goriva fosilnog porijekla. Moramo učiniti svoje prometne sustave učinkovitijima. Trebaju nam usluge koje će omogućiti i ljudima da prelaze razdaljine u razumnom vremenu. Sve to treba dakle uklopiti u jedan sustav javnog prijevoza koji će biti e, s nultom stopom emisija. Prošle godine smo imali dakle neku demonstraciju nekih od uspješnijih modelja, modela. Biomasa, dakle između ostalog smo imali dakle goriva koje su proizvedne isključivo od e, otpadka od hrane i sličnih materijala. Europska unija treba održive gradove koji će ostaviti pristup zelenim tehnologijama. program Urbek ili e, obzor 2020. Konkretno uzmite e, primjer Atene, grada u kojem ja živim. To je grad koji je prenapućen i e, e, zagađenje zraka, onečišćenje zraka je na veoma visokim razinama. A to je, dakle, glavni grad Grečke. Mi ljudi koji živimo u gradovima smo zapravo sama životna materija tih gradova. Što se mobilnosti tiče, prije svega, radi se o tome da se ljudima ponudi zgodna, iskoristiva alternativa. Što se drugog dijela tiče, tražili su o meni da govorimo o obrazovanju, i održivom e, e, razvoju. Dakle, vizija bolje Europe u tom smislu koja potiče svoje obrazovne institucije za vodeću ulogu u smislu obrazovanja okolišu. Kao prvo treba nam modernizacija školskih programa. Novi predmet o zaštiti okoliša i klimatskim promjenama jest nešto što bi velo predložiti nadležnim javnim tijelima i svaka zemlja članica bi trebala to e, provesti i na teoretskoj, a i na praktičnoj razini. Kao drugo, Europa može ovlastiti i dati snagu i financijski, dakle, svojim obrazovnim institucijama, kako bi se iskoristio prostor između ostalog za uspostavljanje e, instalacija na temu energetike i energije. Primjerice u Grčkoj mogli bi imati to dakle dva mjeseca preko ljeta za sunčan, sunčane instalacije za solarnu energiju a nešto od toga bi moglo dakle pokriti između ostalog i e, potrebe e, lokalnih kućanstva kako bismo smanjili e, siromaštvo na planu energenata. Tu se također mogu otvoriti neke prilike na planu proizvodnje i potrošnje energije koje studenti u ovom trenutku nemaju na raspolaganju. Kao treće, u Europi treba dakle više biološkog proizvodnje voća i povrća na lokalnoj razini. 2025. mogli bismo dakle organizirati čitav niz takvih stvari u okviru sveučilišta i e, drugih institucija e, visokog obrazovanja. Možemo dakle tu pojačati program Europske unije za voće i povrće koji potiče dakle distribuciju lokalne proizvodnje i prosljeđuje dakle voće i povrće koje je lokalno proizvedeno u lokalno obrazovne institucije. Moramo poboljšati i život i standarde građana u tom smislu, ali zato moramo pojačati i obrazovne standarde i pružiti pristup studentima, dakle boljim strukturama na taj način e, bolje ćemo nožiti upraviti kako vlastim životima, tako i ekosustavima e, koji nas okružuju za održiviju budućnost. Hvala vam, hvala vam ovim vrijednim idejama. E, kolege, izvolite, imate riječ. Hvala. Gospodin je dakle, Hvala Mariji na ovim zanimljivim idejama. E, ja sam također sudjelovao dakle, u glasovanju. Dakle, pokušao sam mobilizirati 9000 svojih glasača u e, svojoj provinciji. Mnogi su bili zainteresirani dakle, za e, tu temu. Međutim, ovo nije predizborna kampanja. Svi bi htjeli špicen kandidate i zeleni i drugi. Važno je tu održati u raspravu koja se bavi važnim temama pitanje održivosti uvijek nailazi na veliki konsenzus na razini Europskog parlamenta. Svi su za održivost i za održivi rast, za trajni rast. Međutim, pitanje je kako to riješiti, zabranama, kvotama i tako dalje. Ana Marijati si govorila između ostalog o smart cities, za pametnim gradovima. I pitanje je kako riješiti pitanje individualne mobilnosti zabranom automobila. Ja smatram da to ne bi bio pravi put u Europskom parlamentu i intenzivno se govori upravo o tome, o lokalnoj dimenziji, kako zajamčiti čisti zrak. Dakle, samo korištenjem električnih automobila, automobila na struju. Mislim da je to pitanje podložno danjim raspravama. Ili industrija glavni zagačivač zraka, onečišćivač? Pitanje je dakle kako to riješiti u Ateni postoji tu čitav niz e, rakursa. Pitanje je kakva nam mobilnost treba, što je doista na tom planu održivo. Imamo isto tako ideje o car sharingu, dakle, da ljudi koriste tuđe automobile, da dijele vožnje i tako dalje. Možda je to jedan put. Ja sam protiv zabrane, ali s druge strane, dakle, ja sam otac troje djece, od 4, 9 i 12 e, godina. I ukoliko gledam što žele za Božić, novi mobilni telefon, kompjuter, Playstation i tako dalje i tako dalje su stvari koje su vezane na potrošnju. Danas imamo Facebook, Instagram, neki kolege ovdje iz vrijeme sastanaka twitaju. Radi se o novim medijima, a kroz te nove medije zapravo sve više i više trošimo, veća je potrošnja. I ti si, dakle, navela čitav niz važnih tema u tom e, smislu svašta si spomenula. Pitanje je dakle kako održivo e, koristiti i nove medije. Zamislimo si mogućnost održavanja dana koji bi bio oslobođen, gdje bi bilo zabranjeno koristiti dakle smart pametne e, alate, pametne uređaje i to bi bilo lijepo da predložiš e, dakle to otvoreno kao preporuku danas svojim mladim prijateljima i prijateljicama. Hvala. Thank uh, Hvala, gospodine Hansen, izvolite. Hvala Ana Marija na ovoj zanimljivoj prezentaciji. Jesi li eh, spomenula i problem loše kvalitete zraka u mnogim europskim gradovima? Europska komisija je nedavno krenula eh, s postupkom zbog kršenja pravila protiv Luksemburga. To je moj grad, moj rodni grad, upravo zbog toga jer nismo dakle smanjili razine NO2 da pače, razine su nedopušteno visoke, a to je zato jer nismo riješili neka pitanja koje imaju veze e, s javnim prometom. I također mnogi ljudi svaki dan na posao stižu u Luksemburg iz okolnih krajeva autom. Vidimo i istu stvar i u Brislu u svakom autu je samo po jedna osoba, sjedi samo po jedna osoba. Kad bismo mogli to riješiti na neki drugi način, primjerice da imate e, trake na cesti koje imaju pravo koristiti samo aut, automobili u kojima putuje više od jedne osobe. Na taj način bismo racionalnije koristili automobile. Kažeš da živiš u Ateni, koje je naravno i velika luka Mnogo tereta se pretovaruje tu, ulaz, izlaz, ali isto tako mnogo i turističkih brodova stižu ljudi koji posjećuju Atenu i ti brodovi također izazivaju veliko onečišćenje. Mislim da i to treba staviti na popis relevantnih e, faktora. Imamo sličan problem i u nekim belgijskim gradovima, primjerice Antwerpen. Velika je zabrinutost zbog toga i moramo to imati na umu. Kolega Gizike također E, spomenuo, dakle pitanje e-mobilnosti, e, električni automobili. I ukoliko sve zamijenimo električnim automobilima, tu će se stvoriti veliki problemi. Odakle, energija od ugljena, to nećemo. Nuklearna energija, ni na tom planu nismo još 100% ozelenili sve, tako da moramo veoma pažljivo razmotriti pitanje alternative. Danas se te baterije konkretno izrađuju od spoja nikla i moramo razmisliti kako doći do tih e, materijala e, kobalt i nikal konkretno nalaze se u zemljama gdje je velika eksploatacija radne snage, zatim pitanje vodika i čitav niz drugih pitanja koje nisu razjašnjena ni na političkoj razini do dostatne mjere, a to je tema koja se tiče Europskog parlamenta mi na neki način preferiramo e-mobilnost, a s druge strane zanemarujemo čitav niz drugih mogućih izvora energije i to je nešto što moramo imati na umu. Ne smijemo tu nastupiti kratkovidno, već razmatrati i dugoročnu perspektivu, što je od iznimne važnosti. Hvala, gospođo Kadenbach, izvolite. Da, mnogo hvala mlade kolegici na ovom prijedlogu i na idejama bila sam u Ateni, imam neku predođbu o tome, dakle, kako je tamo situacija. Ja živim u Beću i situacija je slična, možda ne po pitanju smoga, ali imamo svako jutro ogromne gužve iz e, okolnih krajeva ljudi putuju na posao u Beć i nakon toga popodne, dakle, u drugom smjeru natrag. Jedno je pitanje, dakle, alternativne mobilnosti, ali moramo razmisliti i o tome kako se razvija ruralni prostor i na koji način mobilnost utječe na to što možemo ponuditi ljudima u rolnim razvorima. E, e, e, u ruralnim krajevima. I tu imamo dakle politiku mobilnosti i isto tako razvojnu politiku u ruralnim krajevima koja mora nešto učiniti po tom pitanju. Moramo se potruditi da primjerice u Grčkoj i na otocima, dakle u ruralnim područjima, stvorimo uvjete za život i za stanovanje koje će možda dovesti do toga da ljudima nije nužno da svaki dan putuju u velike centre, velike grada. Isto tako, u ruralnom, u ruralnim krajima možemo dakle o industrije koje su odlučujuće važnosti opskrbiti potrebnim tehnologijama kako bi ljudi ostali tamo jer imaju infrastrukturu, jer imaju bolnicu, jer imaju školu, jer imaju širokopojasni internet. To je pitanje koje također potpada pod kategoriju mobilnosti i treba to promatrati zajedno. A kako poboljšati situaciju u gradovima, kvalitete zraka, kvaliteta života općenito. Međutim, Ljudi žele živjeti na određeni način, žele imati socijalne kontakte, a zato je neki put potrebno dakle, sjesti u auto i otići tamo gdje se to nudi. To sve moramo dakle, uzeti u obzir i u budućnosti moramo razmisliti kako o gradovima, tako i o ruralnim ili udaljenim krajima poput grčkih otoka, zajamčiti bolju kvalitetu života ljudima koji tamo žive i rade. Hvala, doista drago mi je bilo čuti vaše ideje održivi gradovi i naravno po tom smo pitanju učinili mnogo u Europskom parlamentu. Usvojili smo čitav niz relevantnih paketa kako bismo podržali ideje o pametnim gradovima, ne samo održivim, nego i pametnim. To su pojmovi koji idu ruku pod ruku. Povrh toga, sviđa mi se i ova zamisao za podizanje svijesti u okoličnim pitanjima među građanima kroz obrazovanje. To je naravno prvi korak. Školski programi koji uključuju između ostalog i um, predmete koji podižu razinu svijesti o okolišu i o klimatskim promjenama. Čim više govorimo o tome, tim ćemo više doprinijeti podizanju razine svijesti u zemljama članicama putem obrazovanja. To moraju čuti oni koji su odgovorni za to. Hvala vam. Želi netko odgovoriti e, na ove komentare? Ana Marija, izvoli. Hvala, gospođo predsjedajuća, i hvala svima na reakcijama i komentarima. Na početku naglašavam, imamo samo 12 godina da spasimo klimu. Bilo kakva odluka na razini Europske unije u ovom trenutku imat će utjecaja na cijeli svijet ukoliko se sjetimo novog posebnog izvješća IPCC-a o globalnom zatopljenju, koliko sam čulo, upravo ste i jučer raspravljali o tome, izvješće pokazuje veliko povećanje emisija CO2 i drugih stakleničkih e, plinova, a veliko će smanjenje biti potrebno u svim sektorima ekonomije. Ukoliko to primijenimo na mobilnost, na promet, što je sektor u kojem se E, mnogo razgovaralo na European News događaju ove godine. Upravo zbog toga sam zapravo žela dakle, podeliti nešto toga što smo i mi rekli tamo. Jasno je da moramo diljem Europe unijeti e, velike promjene. Govorili smo između ostalog dakle o gorivima i što treba ukloniti s tržišta u idućih deset godina i prebaciti zapravo cijelu stvar na održive prijevozne sustave. Izazovi koji su pred nama u nadolazećim godinama su veliki, međutim promjena će predstavljati pozitivnu promjenu na bolje, a to je ono važno. Na neki način moramo se žrtvovati određenih e, stvari, međutim e, činimo to kako bismo u budućnosti imali bolji život. Nadamo se dakle da ćemo ograničiti globalno zatopljenje na 1,5 stupnjeva. Međutim, pitanje je i čistog zraka, pitanje je zaštite ekosustava i općenito zelenih e, gradskih centara. Akcent treba staviti dakle na pozitivne stvari. Sve ove promjene doveće do boljitka sorry, I lost... Uh, Oprostite, pogubila sam se malo. Želio sam također i naglasiti, kao što ste vi rekli, gospođo predsjedajuća, Europska unija već je provela mnogo znanstvenih istraživanja o održivim pametnim gradovima, međutim treba stoga preći na korake u stvarnom svijetu. Primjerice, Atena je dobila nagradu za najinovativniji grad Europske unije. Meni je to doista drago zbog toga jer vidim i na socijalnoj i na ekonomskoj razini promjene. Međutim, u okviru održivog razvoja i okoličnih aspekata to je potpuno izostavljeno. Zato nam treba čvrsti regulatorni okvir na razini Europske unije za rješavanje upravo tih pitanja. Ali, moramo još mnoge druge aspekte poboljšati u svojim gradovima. Imamo znanstvene istraženja, imamo znanja, imamo tehnologiju, iako ona možda još nije savršena, slažem se. Ne smijemo prezati od toga da učinimo korak dva u pravom smjeru. I na taj način će Europska unija doista preuzeti vodeću ulogu na globalnoj razini u smislu standarda na tom planu. Ja sam polugrkinja, polunjemica Želim vidjeti Europsku uniju koja će imati vodeću ulogu u smislu održivosti, u smislu klimatskih akcija, kako bismo ostatku svijeta pokazali što možemo na tom planu poduzeti kao Europska unija. Hvala, Ana Marija. Hvala svima. Hvala e, članovima. Oprostite. Ah da, to je bila još jedna veoma zanimljiva stvar. Mislim da to možda u ovom trenutku ne bi trebalo biti prioritet. Zabrana fosilnih goriva. Da, to svako jest rasprava, nešto o čemu se treba e, govoriti, međutim, prioritet u ovom trenutku nisu zabrane, a možda ni ova ideja o danu bez pametnih telefona. Ja bih akcent da mogu stavila na druge teme. da nikad ne znate ovo je Envi odbor, tu razmjenjujemo razne zamisli i ne znate kad će se neka od tih ideja naći u nekoj od naših idućih rezolucija ili e, biti uklopljeno neko konkretno zakonodavstvo tu je razmjena dojmova i ideja uvijek veoma živahna, zato pratite što se ovdje događa, sve to činimo u korist građana i budućih generacija. Vama zahvaljujemo na sudjelovanju u ovom događaju članovi našeg kluba. Zahvaljujem na raspravi i vidimo se na idućem sastanku. Hvala.